Presidente Knoblok, grazie per aver accettato il nostro... Knoblok, hvala vam što ste se odazvali naš poziv. Ekscelencije, predsjedniče Europske komisije, predsjedniče Revizorskog suda, predsjedniče vlade, dame i gospodo predstavnici rumunjske vlade, uvaženi kolege. Danas obilježavamo dan sjećanja i obilježavamo sjećanje na žrtve holokausta. Židovske zajednice, etničke manjine poput Roma, Sintija, homoseksualaca, hendikepirane osobe, sve osobe koje su smatrane nepoželjnima od strane nacističkog režima. Dakle, po prvi put dan sjećanja održava se u vijećnici Europskog parlamenta tijekom plenarnog zasjedanja. Ovim činom danas želimo više nego ikada uputiti jaku poruku i reći ne, ne zaboravljamo, ne želimo zaboraviti. Obnavljamo svoju predanost na očuvanje sjećanja i na borbu protiv svih vidova mržnje i antisemitizma. Želimo čuvati uspomenu na žrtve bezimenog čina holokausta. Ovdje se ne radi samo o ceremoniji sjećanja, već o postupku iscijeljenja kolektivnog i osobnog. Holokaust treba postati, dakle, sjećanje na holokaust treba biti vječna vječno upozorenje i trebamo se boriti protiv svih vidova mržnje kakvi god bili. Danas prema Eurobarometru 50% građana Europe smatraju da je antisemitizam problem u njihovoj vlastoj zemlji. Što pokazuje da virus antisemitizma još nije iskorjenjen. Trebamo čvrsto reagirati svaki put kada se pojave klice mržnje naše vrijednosti i naša povijest jači su od netolerantnosti i nasilja. Europa je više puta to pokazala. Europski parlament bio je i uvijek će biti na strani onih koji trpe mržnju i diskriminaciju. U 2016. organizirali smo konferenciju na visokoj razini o budućnosti židovskih zajednica u Europi. 2017. usvojili smo prvu rezoluciju protiv antisemitizma. Svi zajedno trebamo djelovati još više kako bismo se zalagali za očuvanje e, rezolucije Ujedinjenih naroda trebamo promovirati obrazovne programe, odbaciti svako nijekanje holokausta i osuditi bezrezervno sve vidove netolerantnosti utemeljeni e, na temelju vjere i pripadnosti etničkim skupinama. Naša današnja poruka je jasna. Nema mjesta za mržnju i nasilje i antisemitizam u Europskoj uniji. Mi nećemo nikada dopustiti da tragične greške prošlosti da se ponove nikada više. Sada ćemo dati riječ gospođi Charlotte Knoble, predsjednici eh, eh, židovske zajednice u Bavarskoj eh, i Monaku. Njoj je bilo samo tri godine kada je zabranjeno da se igra s drugom djecom u naselju. Njen jedini grijeh je bio taj što je bila židovka. Čudom je preživjela zahvaljujući pomoći jedne kršćanke koja je radila u njenoj obitelji, preživjela je holokaust Charlotte Knoble posvetila je svoj život hrabroj borbi protiv mržnje i antisemitizma. Primite našu zahvalnost, gospođo Knoble. Sada vas molim da nam se pridružite i uzmete riječ pred plenarnom sjednicom Europskog parlamenta. Sehr geehrter Poštovani gospodine predsjedniče Tajani, zahvaljujem vam na ovim uvodnim riječima. Poštovani gospodine predsjedniče Juncker, ekscelencije, premijeru Michel, prisutni učenici, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, poštovane dame i gospodo. Vama, gospodine predsjedniče, želim zahvaliti što ste me pozvali da dođem ovamo. Posjet Europskom parlamentu meni je uvijek nešto posebno. Vi koji redovno ulazite i izlazite iz ove dvorane, dopustite da vam kažem da je to istino veličanstven osjećaj biti ovdje. Ovaj parlament nije usporediv s drugim parlamentima. Vi ste ovdje izabrani kao predstavnici svog naroda. Vi ste ovdje da biste u, na demokratski način se borili za budućnost građana Europe. No to nije sve. Ovdje za ovim pultom i ovdje u ovoj dvorani ne vidite samo nacionalne zastave, vidite 28 za nacionalnih zastava, a u sredini plavu zastavu kao simbol jedinstva Europe. E, simbol kojim vi odgovarate, a vi ovdje ne stvarate samo, ne oblikujete samo zakone, nego utjelovljujete jedinstvo temelji Europe, temelji Europske unije, sloboda, demokracija, ljudska prava, otvorenost, tolerancija, ali i volja za miran suživot. To su ideali koji određuju život u Europi. A za mnoge od nas, uključujući mene, ti ideali dugi niz godina nisu bili niti zamislivi. U svojoj mladosti ja sam doživjela strahote barbarstva, strahote nečovječnosti i e, te ubijanja i razaranja bez ikakvog razloga. Iskupila sam gotovo sve, svoj dom, bližnje, ali i povjerenje u ljude. Možda je to bila slučajnost ili puka sreća da sam uspjela spasiti svoj život skrivajući se pod lažnim identitetom. Da sam živjela pod vlastitim identitetom, to bi me odvelo u smrt. No danas stojim ovdje među vama i pred vama zato što su postojali oni koji su bili spremni riskirati svoj život koji su bili spremni očuvati svoju ljudskost. Ja to mogu razumjeti jer i u najmračnijim trenucima ljudske povijesti čovječnost i ljudskost nikada se nisu ugasili. Imajući to na umu, jedno mi je jasno. Prvom prilikom, prvom prilikom ja i moj suprug napustit ćemo Njemačku. Napustit ćemo taj kontinent koji je razoren. Htjeli smo negdje drugdje izgraditi novi život. Bilo gdje drugdje, ali ne ovdje. Govorila sam djeci da smo uvijek od da, smo se odlučili da napustimo zemlju. Djelomično smo to odgađali. Naša djeca su odrasla u zemlji E, s osjećajima. U prvim desetljećima nakon rata vladala je nesigurnost, e, ograničen je bio kontakt sa židovskom zajednicom. Nikada niste bili sigurni, nikada niste bili sigurni tko na svojim rukama nosi krv i židova. Nitko nije znao tko je od onih drugih možda ubojica. Taj strah, to podvojenosti e, se mogla osjetiti. Ostati u takvoj zemlji, ostati u takvom okruženju, to je nama bilo nezamislivo. Da danas ovdje stojim pred vama je samo dokaz toga da na svu sreću tijekom svih ovih desetljeća mnogo toga je postalo mogućim što prethodno nije bilo niti zamislivo. Tko je nekoć uopće mogao misliti, da pomisliti da će se demokracija nakon rata pokazati tako čvrstom? Tko bi pomislio da u Europi će se više stoljetna e, razmirice se uspjeti riješiti na miran način. Tko je mogao zamisliti da će nakon holokausta e, židovska zajednica ponovno zaživjeti na europskom tlu, pa tako i u Njemačkoj. Sve to bilo je nezamislivo, a danas i tekako moguće. Poštovane dame i gospodo, sve ono što smo postigli, nije možda tako stabilno i čvrsto kao što se to čini na prvi pogled. I to danas se mora reći. Slobodan demokratski duh nakon drugog svjetskog rata danas je ugrožen više nego ikada prije. Ne govorim ja ovdje o onim vanjskim ugrozama za naš miran suživot ideja Europe može rasti, ali ono što mene više brine jesu napadi iznutra. u raznolikosti u budućnosti takva Europa može biti sama ako e, brani one vrijednosti koje su za Europu razumljive same po sebi. ta budućnost usko je povezana i sa sjećanjem na prošlost. 27. siječnja obilježavamo dan sjećanja na holokaust na 6 milijuna e, žrtvi koji su tijekom drugog svjetskog rata izgubili život koji je ubila nacistička Njemačka. Oslobađanje Auschwitza tako je i dan, ujedno i dan sjećanja na žrtve holokausta. Obilježali smo i ove godine. I tu preživjeli mogu i dan danas e, govoriti, svjedočiti o svemu onome što su tada doživjeli. Špicn kandidat e, gospodin Weber i Timmermans koji su nakon imenovanja otputovali u eh, Auschwitz to je dobar znak, međutim eh, sve više onih koji zapravo više ne mogu govoriti kao svjedoci tog vremena. To zapravo dovodi do onog pogrešnog uvjerenja da sjećanje na žrtve holokausta danas više nije niti potrebno, ali to je potpuno pogrešno. Posvuda u Europi vidimo kako određene snage dobivaju na prostoru i koje zauzimaju e, mjesto. Ono što oni propagiraju jest sadašnjost bez prošlosti, sadašnjost koja je odskočna daska u budućnost bez sjećanja. Zaboravljanjem prošlosti doživljava E, ponovno antizemitizam. Mi u židovskoj zajednici već danas doživljamo posljedice takvog razvoja. U Njemačkoj, ali i mnogim drugim zemljama Europske unije, javni život e, članova židovske zajednice moguće samo u zaštitu policije. A iz godine u godinu naš broj židova se zmanjuje. Mnogi su se vratili, mnogi su se vratili, zgradili su e, sinagoge, izgradili su svoje domove kao znak mirnog suživota. To, međutim, e, sve e, je izgrađeno na temelju povjerenja. Ja iz osobnog iskustva mogu reći koliko dugo je trebalo da se ja u svojoj domovini, u svom gradu u kojem sam rođena u Minhenu osjećam ponovno sigurno. U studenom 2006. otvorena je sinagoga i tek tada sam do kraja e, e, raspakirala svoje kofere i stigla e, u, svoju domovinu. Povjerenje, povjerenje među židovskim građanima polako se gube. Oni su vjerovali da u svojoj domovini nikada više neće biti iznevjereni, a ipak su žrtve napada, svakodnevnih napada, ali isto tako pate i zbog toga što drugima nedostaje empatije i razumijevanja. Gdje god pogledali ponovno se vidi mržnja protiv židova u svim slojevima društva, u svim političkim spektrima od desnice do radikalne ljevice pa i u e, političkom centru posvuda snage kao što su AFD, e, potim antisemitička PDS kampanja, radikalni muslimani. Možda njih ne ujedinjuje puno toga, nemaju puno zajedničkog, ali antisemitizam je ono što im je zajedničko. Poštovani zastupnici, naravno, to je samo polovica istine. Na svu sreću, diljem Europe postoje ljudi koji se zalažu za demokraciju, otvorenost Njihovi glasovi su glasni i mnogobrojni i u mnogim zemljama Europske unije oni tvore većinu među europskim stanovništvom, ali njihova brojčana nadmoć nije ono na, u što se smijemo pouzdati. Jer povijest je pokazala koliko je nekada teško većini da zaštiti svoje ideale pred napadima jedne male manjine. I u današnjoj europskoj politici vidimo primjere brzog širenja antisemitizma i još bržeg širenja ako, mu ne, ako ga e, ne spriječimo. Drastični primjeri takvog razvoja možete vidjeti i u Engleskoj Ujedinjenoj kraljevini. Laboristi koji su cijeli niz godina bili posljednjak, bili branik razuma posljednjih godina razvi e, su zapravo prouzrokovali jedan od najeklatantnijih problema u Europi. Pod novim vodstvom laboristi su napustili politički centar. Očito je da u moralnoj sumračici E, se dolazi do e, nastajanja čudnih političkih fenomena i ova vremena pokazuju koliko se brzo napušta tolerancija, razum, samo ako je okruženje odgovarajuće. Laboristi su dobar primjer toga i takav razvoj e, ovdje se ne može objasniti posebnom ulogom Ujedinjene kraljevine. Takve primjere možete ponaći diljem Europe. Takvi primjeri pokazuju da se nešto događa. Antisemitizam ponovno e, zauzima politički i društveni prostor u mnogim zemljama. E, pol, tamo gdje se antisemitizam ne spriječi odmah, počinje se širiti i jasno dolazi do izražaja. Gospodine predsjedniče, vi ste već ukazali na to. Poštovani zastupnici, dopustite da jasno kažem. Europa u kojoj 98% Eh, židovskog stanovništva primjećuje i govori o povećanju napada. Europa u kojoj jedna trećina židovskog stanovništva je već barem jednom razmislila o napuštanju Europe. To je problem mržnja protiv židova zapravo je otrov e, za Europu, e, zajednicu u kojoj sloboda e, i demokracija su vrijednosti koje vrijede ili za sve ili za nikoga. I zaista sam tužna što toliko godina nakon holokausta ponovno i još uvijek se borimo i moramo govoriti o antisemitizmu ali to mora biti naš zadatak, zadatak svih nas da se usprotivimo antisemitizmu, da ih spriječimo. To je naša odgovornost. Jer najveća tragedija židov, u židovskoj povijesti dogodila se ovdje u Europi. Gradovi koji su centri našeg života prije niti samo 80 godina bili su e, mjesta naj, e, na kojima su se dogodili najveći zločini e, čovječanstva poštovani članovi parlamenta, predstavnici komisije, ovdje nazočni. Vi ste ti koji odlučujete o budućnosti i o budućnosti Europe. Stoga ja apeliram na vas da danas, ali i u buduće i također u okviru priprema za europske izbore se svim snagama suprotstavite antisemitizmu kako bi ovaj Europski parlament i u buduće mogao nositi svoju odgovornost. Europa je jaka onoliko koliko je jak ovaj dom, koliko je velika volja da se većina suprotstavi manjini. Da ono što smo rekli nikada više ne smije se ponoviti, neka se ni sada ne ponovi. Hvala. Ringrazio a nome del Parlamento europeo. U ime Europskog parlamenta zahvaljujem se gospođi Knoblek na njenom dragocjenom svjedočenju koji je od ogromne vrijednosti za sve nas. A sada molim vas da se ustanete na minutu šutnje u spomen svih žrtava holokausta a trebate znati da kada bismo posvetili jednu minutu svakoj žrtvi, trebali bismo stajati tako u tišini više od 11 godina. Dakle, nakon ove minute saslušat ćemo jedan glazbeni komad, a tijekom ove minute šutnje moći ćemo vidjeti djecu iz Terezina, bilo ih je 15.000, a samo njih 150 preživjelo je u vječnu spomen njihovu tragediju ostavili su to sjećanje na njih a to su crteži koji su izloženi u sinagogi Pinka Sakran. Mimo riječi ove slike ilustriraju grozne stvari koje nijedno dijete nikada ne bi trebalo proživjeti. Hvala Grazie. Slavim.